je usvojeno. Sada prelazimo na drugo izvješće o kojem ćemo glasanje, glasati. Opet izvješće Morera, sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja procesa Kimberly. Ovim otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno. Sljedeće izvješće je izvješće Sharon Bowles prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije. Glasat ćemo poimenično, ovim otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. izvješće usvojeno. Sljedeće izvješće je izvješće KUN, sporazum iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbe protokola iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Teremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova. Glasat ćemo tko je za, tko je suzdržan. Tko je protiv? Tehnička primjedba, izvolite. Želim upozoriti da su zastupnici sjeli na E, tuđa mjesta odnosno da se trebaju premjestiti molim da se svi jave ako sjede na nečijem tuđem e, mjestu kako inače ćemo imati krive podatke o glasanju svatko može sjediti e, na bilo kojem sjedalu, ne morate sjedili na svom sjedalu pri glasanju. E, dakle, izvješće Kun je usvojeno, sljedeće je izvješće Lichtenberga, 29. godišnje izvješće o praćenju primjene prava Europske unije. Ovim otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno. Sljedeće izvješće je izvješće Rapkaj, zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Lare Komi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Izvješće je usvojeno. Sljedeće je izvješće Wikström zahtjev za ukidanje imuniteta Zbignjeva Zjobri. Prema stavku 175 riječ ima gospodin Zjobri ili Čobro. Eh, htio bih vas zamoliti da eh, ukinite moj imunitet očekujem da ćete slijediti moju preporuku imate riječ Gospodine predsjedatelju, budući da se spominje moje ime vezano uz izvješće e, o imunitetu gospodinu, e, gospođe Lare Kumi, pretpostavljam da biste najprije zapravo trebali dati meni riječ, što niste učinili, tako da konstatiram da ste mi odbili dati riječ. Druga stvar, e, gospodin Rapkaj i većina ovog doma smatraju da kada se radi o Lari Komi e, da joj je važno zaštititi imunitet zbog toga što je zastupnica Europskog parlamenta. S druge strane, kada se radi o meni i o problemima koje ja ističem u vezi s imigracijom, ne smatra se da sam ja zastupnik u Europskom parlamentu, to je neprihvatljivo. Nećemo započinjati novu raspravu o ovom izvješću, to je već obavljeno, ali unjećemo ćemo u zapisnik ovu vašu izjavu. Gospodin Čobro je dao neka pojašnjenja i sada ćemo glasati. Dakle, o izvješću Vikstrojem. Tko je za? Tko, glasamo. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Izvješće je usvojeno. Sljedeće izvješće, izvješće Rapka je promicanje slobode kretanja pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata. Neprije ćemo glasati o amandmanima odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Izvješće je usvojeno. Amandmani su usvojeni. A sada amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Sada amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Sada amandmani 2 i 11 odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. A sada poimenično glasanje. Da, to ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno. Amandmani 50 i 51 otpadaju. Sada glasamo o amandmanima 48 i 49. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. sada amandman komisije. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. I sada poimenično glasamo o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvojeno. A sada glasamo o izvješću Esaja. Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Amandman 20 je usvojen. A sada glasamo o bloku dva, to su amandmani 1 i 19. E, ne, to izgleda otpada. Sada glasamo onda o prijedlogu komisije. Tko je za, tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Sada glasamo o zakonodavnoj rezoluciji i to poimenično. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada glasamo o izvješću Galo, autorska je srodna prava izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenih dijela. Amandman 170 ko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. A sada amandmani e, sada prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. I sada glasamo o zakonodavnoj rezoluciji, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sad glasamo o izvješću McCarthy, kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem. Glasamo o amandmanu 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sada o prijedlogu komisije, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sada glasamo o zakonodavnoj rezoluciji poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Rezolucija je usvojena. Sada glasamo o izvješću Valean investicijski projekti u području energetske infrastrukture. Glasamo o amandmanu 44. Tko je za? protiv, suzdržan, amandman je usvojen. Sada glasamo o amandmanu 39 poimenično. Glasam, e, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, ovaj amandman je odbijen. Sada amandman 40 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen. A sada amandman 44 C5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Sada amandman 41 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen. Sada ćemo glasati o amandmanu 42 poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen. Amandman 43 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen. Sada glasamo o prijedlogu komisije. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno. Sada glasamo o zakonodavnoj rezoluciji. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Rezolucija je usvojena. Sada ćemo glasati o izvješću gospođe Ajala Sendar, imenovanje člana revizorskog suda. E, tko je za? Ispričavam se. Predsjedavajući se ispričavam. Dakle, moramo se vratiti na izvješće Ajala Sender, imenovanje člana revizorskog suda Klausa Heinera Lenea. Glasat ćemo to je tajno glasanje, dakle otvaram tajno glasanje. Gospodin Lene je potvrđen kao novi član revizorskog suda. Gospodin Lene je izabran. Dopustite mi da i u svoje ime uputim gospodinu Leneu srdačne čestitke. Dame i gospodo, sada se vraćamo na glasanje o izvješću Ajala Sender o revizorskom sudu i sada molim gospođu Ajala Sender da nam e, u dvije minute nešto o tome kaže. Hvala lijepa. Neću dugo govoriti, samo želim iskoristiti priliku da spomenem nešto što je možda zanimljivo, ali ne želim zapravo e, otvarati raspravu, želim svima zahvaliti na doprinosima koje su dali e, ovom izvješću, e, osobito gospodinu Kalderi koji je pomogao da se E, e, cijeli niz reformi provede kako bi revizorski sud bio učinkovitiji e, a iznad, iznad svega kako bi se osiguralo da javnost ima povjerenja u ono što mi radimo u naš rad i da postoji netko ko nadzire primjenu europskog proračuna. U ovom izvješću smo pokušali otići korak dalje i uključiti kreativne elemente kako bismo pokušali razriješiti probleme negativnog DAS-a e, i kako bismo postigli da e, e, zakonodavni akvir bude odgovarajući. Dakle, ja vas molim da podržite amandman 1 čija je svrha poboljšanje, još veće poboljšanje onoga što radimo u odborima. Ispričavam se što sam sada uzela riječ. Hvala vam gospođo Jala Sandera. Sada prelazimo na glasanje o amandmanu broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Dakle, možemo to provjeriti. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen iz tog razloga. Glasat ćemo o rezoluciji odbora u cjelini. Tko je za, protiv, suzdržan? To je usvojeno. Sada prelazimo na glasanje o izvješću Karim, prikladnost propisa, subsidijarnost i proporcionalnost u Europskoj uniji, bolje zakonodavstvo. Glasat ćemo amandmanu broj 1 poimenično otvaram glasanje zatvaram glasanje to je usvojeno sada amandman broj 2 poimenično otvaram glasanje zatvaram glasanje to je odbijeno a sada amandman broj 3, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen, a sada amandman 8D poimenično, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. odbijeno. Sada amandman broj 9, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 4, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen. A sada amandman broj pet poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman broj šest poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 10D, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen. Sada prelazimo na e, paragraf 36 u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. A sada amandman 7, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Sada glasamo o rezoluciji u cjelini poimenično otvaram glasanje, zatvaram glasanje. To je usvojeno. Dame i gospodo, sada nam dolazi predsjednik Italije i zato ćemo napraviti pauzu što se glasanja tiče do 12.30. Thank you.